odvija. Hvala. Uvažena predsjednica odbora, zastupnici Europskog parlamenta, zahvaljujem na svim posljednjim pitanjima. Tijekom zadnjih nekoliko tjedana sastao sam se s nekoliko, sa svim političkim klubovima zastupnika i koordinatorima. Ovo mi je uveliko pomoglo da se koncentriram na sva pitanja i na sva glavna pitanja na kojima želim raditi. Digitalni sektor ima veliku ulogu e, za zapošljavanje, gospodarski rast i investicije u Europi. Digitalni sektor i, te sektor su svugdje oni napreduju i svakodnevno se razvijaju i Europa mora pratiti taj ritam. Ukoliko budem potvrđen na funkciji pod predsjednika komisije Postavljanje digitalnog tržišta bit će moj apsolutni prioritet eh, koji mi je povjerio predsjednik komisije Jean-Claude Juncker. Ovo će imati ne samo za cilj zapošljavanje i gospodarski rast, već i poboljšanje konkurentnosti europskih poduzeća u digitalnom dobu. To znači dakle poticati digitalni rad, smanjiti do minimuma pravnu nesigurnost i uspostaviti jednake uvjete za sve. To znači izgraditi povjerenje posredstvom borbe protiv kibernetičkog e, kriminala, zaštititi online podatke i to isto tako znači da moramo ukloniti zadnje prepreke stvaranja jedinstvenog digitalnog tržišta. Vjerujem da je jedinstveno digitalno tržište ono što potrošači i poslovni subjekti doista žele. Visokoprometna mreža za sve, brisanje granica i to sve organizirano posredstvom jedinstvenih zajedničkih struktura i mreže. Kako bismo zadovoljili zahtjeve i očekivanja europljana, ja namjeram raditi što je moguće transparentnije. Savjetovati se, izgraditi partnerski odnos u duhu međusobnog povjerenja s Europskim parlamentom. Namjeravamo održavati stalni dijalog sa svim odborima. Hvala vam. kandidatu za povjerenika. Želim vam ponovno zahvaliti na ovako dugom saslušanju tim prije što niste zadnjih par tjedana bili e, u potpunosti zdravi. Ima se zdravstvenih problema, no u svakom slučaju pokrili ste veliki broj pitanja i e, moj odbor je dobio u nadležnost jedinstveno digitalno tržište i bilo je jasno sada na tijekom saslušanja da kolege na, u ovom odboru i u parlamentu doživljavaju jedinstveno digitalno tržište kao mjesto na, koje će pomoći našem gospodarstvu da raste i e, nešto što se tiče apsolutno svega što ćemo raditi u budućnosti. Mi smo spremni uhvatiti se u koštac sa svim tim brojnim izazovima kako bismo izvukli maksimalnu dobrobiti korist e, od budućeg digitalnog svijeta, tako da e, ćemo e, sutra Sutra ćemo održati e, ocjenu vašeg zaslušanja, dakle nećete više imati nikakvih javnih saslušanja ili izjava. Dakle, ukoliko želite e, se obrati javno, svi to možete, ali mi ćemo zasnovati našu ocjenu na ovom sadašnjem, ovom saslušanju koje je okončano. U 11 ćemo sati sutra imati saslušanje, e, tri, e, dakle analizu saslušanja tri odbora. Dakle, u 11 sati sutra u dvorani 6 kve 2 i tu ćemo demokratskim putem odlučiti što dalje. Najljepša hvala na vašem vremenu, gospodine Ansip.